Poštovana gospođo predsjednice Kosta, poštovani predsjedniče gospodine Bužek, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo, zahvaljujem vam na ovoj prilici u svojstvu kandidata u eh, novoj komisiji Jean-Claude Junckera date nekoliko razmišljanja o daljem napretku vezanih uz našu digitalnu agendu koja se temelji na radu moje prethodnice Nelly Kruza i njenih prethodnika i uzevši u obzir da znamo da je digitalna politika postala težište Europskog parlamenta, težište Europske komisije i da su pred nama ovdje izazovi e, i da isto tako imamo potrebu da sustignemo nove razvoje. U proteklih pet godina sam pokušao europeizirati energetsku politiku kada se radi o infrastrukturi, kada se radi o jedinstvenom tržištu za plin e, i e, naftu, kada se radi o pitanjima sigurnosti i mnogim drugim pitanjima. Ne sva pitanja politike od eh, gospodarstva pa do društva se rješavaju na europskoj razini, ali ja sam uvjeren da će uspješna digitalna politika moći biti kao takva samo ako joj pristupimo na europski način, na europskoj razini. Zbog toga vas želim uvjeriti u tu potrebu za europeizacijom naše digitalne politike. Ja vrlo dobro znam da imamo načelo subsidijarnosti i zbog, čoga, zbog toga ću se danas i u sljedećih nekoliko godina potruditi da potvrdim u svim područjima da u pravilu je bolje kada imamo europski način, da je onda to bolje i da su onda troškovi manji. Zajedno sa dvima glavnim upravama i mnogim drugim službama sam zaprimio John Claude Junckera zadaću da vodim uduženi rad na digitalnom polju. Koordinacija tih službi je bila potrebna kako bi Europska komisija mogla vršiti tu ulogu. Ja sam sam 26 godina bio zastupnik u Lantagu u jednoj njemačkoj savjeznoj pokrajini koji je odgovoran za 11 milijuna građana. Zatim sam bio pet godina predsjednik e, vlade u toj istoj saveznoj pokrajini u svojstvu izvršne vlasti ali se, ali isto tako jasno moram reći da ovi prisutni zastupnici iz udruženih odbora i odbora IMKE da su mi bili iznimno važni zbog toga sam 18 puta bio prisutan na, sasancima sastancima od, eh, odbora ITRE i stoga se obvezujem na usku suradnju s vama u svojstvu izabranog parlamenta i eh, računam na vašu podršku za svoj rad. Pismeno smo odgovorili na pismena pitanja, to je samo bio uvod u, u cjelokupnu raspravu. Digitalne tehnologije mijenjaju naš svijet i mijenjaju naš život. I to u potpunosti. To vrijedi za radna mjesta, to vrijedi za oblike proizvodnje, za pruženje usluga, to vrijedi za transportni sektor, za energetski sektor, za sektor zdravstva, za sektor obrazovanja. To vrijedi su tako i za temu dobro staranje. Dakle, nalazimo se usred revolucije. A pritom su naše države članice u smislu zakonodavstva i regulative, u smislu pristupa mnogo dobrih točaka, ali naspram Sjednih američkih država ili naspram nekih e, azijskih zemalja smo u proteklih nekoliko godina zaostali. Nismo se uspjeli nametnuti. A postavlja se pitanje ako digitalna tehnologija utječe na naš život i naš svijet i na život naše djece, tko onda oblikuje to pitanje? Gdje se regulira, gdje se deregulira, gdje se istražuju standardi, gdje se istražuje, gdje se održavaju radna mjesta, gdje je ona sama srž stvaranja dodatne vrijednosti za proizvode usluge u budućnosti. Mislim da se to pitanje postavlja u idućih pet godina. Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obliku VDP-a iznosi samo 5%, ali on utječe na mnogo više. Informacijsko-komunikacijski sektor je središnji živac za stvaranje konkurentnosti, za industriju, za opstanak naših lokacija, za srednje mala poduzeća, za zanate, pa i za obrazovanje i daljnje usavršavanje. Moramo započeti sa utrkom za, da sustignemo druge i toga, stoga moramo pogledati gdje su nam jake točke, gdje su slabe točke, gdje trebamo regulirati, a gdje ne. A prije svega se radi o tome da optimalno izradimo naš europski tim. I zbog toga u idućih 3 6 mjeseci želim raspraviti o tome čime ćemo se obračunati na europskoj razini, a čime ne gdje će države članice u budućnosti biti same odgovorne za neka pitanja, gdje su pametni gradovi, općine i regije, oni koji mogu najbolje djelovati. Gdje treba djelovati država i javna uprava u smislu zakonodavaca, gdje trebaju samo usmjeravati, a gdje je sama industrija u stanju sladati ovakve zadaće. Potrebna nam je savršena europska grupa. I isto treba jasno reći da se radi o informacijske komunikacijske tehnologije i industriju, ali da se radi o mnogo širem od toga. Kada sam otvorio sajam prošle godine u Frankfurtu, onda smo imali razne slogane, na primjer vezano s pametne telefone, a posebno moja savezna pokrenja Baden-Württemberg se pita može li dovoljno ulagati u inovacije. Jer imamo automatizaciju u postrojenjima, imamo razne, razne procese, a tu se radi o upravljanju pomoću računalima. Jesmo li spremni za to? Jer ako nismo za to spremni, onda će naša europska dodatna vrijednost koja utječe na mnoge dijelove naše industrije biti ugroženi, isto kao što će na primjer biti ugroženi turizam. Ako drugi odlučuju sa raznim platformama koje će nam se pružati izbori u smislu e, putovanja, tko su posljednici, tko to organizira. Na primjer osiguranja, također i banke. Usluge veznih uz osiguranje i banke se mogu nuditi i izvan digitalne, digitalnog područja. Ali Baš u digitalnom svijetu imamo važne, važne usluge sa velikim kapitalnim isto osnovama. Ako pogledate samo deset najvećih eh, internetskih ADS-a u Sjedinamečkim državama s tim u vezi, onda vidite da oni imaju kapital s kojima, se, s kojima mogu preuzeti 50 do 60 najvećih takvih poduzeća u Europi. Što, zna, što znači da imamo potencijal vezan uz jednu stvarnu opasnost koju ne smijemo pocijeniti. europska dimenzija. Na primjer, zaštitu podataka ili sigurnost podataka, izgradnju prekogranične infrastrukture, veliki projekti u istraživanju, regulativa i deregulativa, osiguranje lokacija. Postavljamo se pitanje vezanih uz zajedničku industrijsku politiku. Ja tvrdim da nacionalne granice nisu logične granice za fragmentiranu digitalno gospodarstvo. Europska unija zajedno još uvijek ima taj potencijal, te financijske mogućnosti, tu veličinu putem i europskog proračuna kako bi započeli sa ovom utrkom za sustizanjem, kako bi se mogli baciti u natjecanje sa drugim konkurentima, kako bismo stvarali vrijednost i povratili e, mogućnost stvaranja vrijednosti za cjelokupni sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Jasno je da se kao prvo radi o infrastrukturi. Kako ćemo postići da svaki građanin i svako poduzeće, na primjer frizer kao i obrtnik, mogu koristiti internet, mogu komunicirati pomoću interneta, mogu s time organizirati svoj rad, uvesti neke procese. Odlučujuće je da imamo koordiniranu izgradnju naše informacijsko-komunikacijske infrastrukture sa širokopojasnim internetom, koordinaciju svih regija i svih lokacija unutar Europske unije koje bi bili uključeni u takvu strukturu. Zato imamo određena financijska sredstva iz europskog proračuna, imamo infrastrukturne programe, a u programima za infrastrukturu ova tema informacijsko-komunikacijskih tehnologija treba dobivati još veći značaj kad se radi o tome da države članice regije sudjeluju u tome. Imamo instrument za povezivanje Europe gdje isto tako imamo nažalost mala sredstva i gdje je Europsko vijeće unijelo prevelike rezove. Imamo sada i mogućnost revizije našeg petogodišnjeg našeg petogodišnjeg mandata i reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. To treba pripremiti kako bi dobili više sredstava pa i kod instrument za povezivanje tehnologije i za izgradnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Isto tako, Europska banka ima mogućnosti učiti, Europska investicijska banka, i njena sredstva se mogu bolje iskoristiti u ovu svrhu. I onda kada naš novi predsjednik Europske komisije predstavi posebni program za ulaganja od 300 e, milijardi eura u proteklih e, nekoliko godina, kako privatnih, tako i javnih ulaganja, onda želimo osigurati da jedan dio tih 300 milijardi eura bude osiguran za izgradnju infrastrukture. Jer ja smatram da Ništa nije toliko smislenije kao modernizacija na području energetike i na području infrastrukture veznih informacijsko komunikacijske tehnologije. To je možda i smislenije od izgradnje željeznica ili cesta. To je ono što stvara rast. Što omogućava rast za sve. Informacijsko komunikacijske tehnologije, to je osnovna, osnovni temelj digitalne europske politike. Kao drugo, mi smo u samoj srži zakonodavstva. Sa zanimanjem sam pročitao što Europski parlament smatra sa velikom nadležnošću što je Europski parlament izradio u vezi s nekim prijedlozima zakonodavstva i ja vam mogu ovdje reći da želim krenuti u dalje pregovore sa vašim stavovima. Jean-Claude Juncker je najavio jasan vremenski kalendar što se tiče onoga što se treba postići u idućih šest mjeseci, u idućih pet godina u smislu zakonodavstva. I ja mislim da Europski parlament treba dati ambiciozne prijedloge, ali isto tako i prijedloge koji, su, koji se temelje na činjeničnom stanju u ovom novom svojstvu smo sam isto tako zaprimio neka nova pitanja veznih uz e, zaštitu osobnih podataka, veznih uz kulturu. Često ljudi misle da su kulture i gospodarstvo suprotni pojmovi i ja to želim i moram to naglasiti dovesti u pitanje. Naime, sektor kulture je također nešto što daje svoj doprinos u BDP-u. To je isto tako nešto što potiče napredak u industriji. A isto tako, tamo gdje postoji kultura, tamo rado idu inženjeri, tamo rado i slijede njihove obitelji. To znači da je visoka kakvoća naših kulturnih e, usluga, naših ponuda, kazalište, glazba, mediji. Napredak na tom polju je važan temelj za privlačenje sučnih e, ljudi pa i izvan Europske unije. Treće, kultura je proizvod koji ljudi rado kupuju. Dakle, ja tvrdim da društvo koje je više stari ima i više slobodnog vremena i može isto tako i više novaca uložiti u smisleno provođenje tog slobodnog vremena, dakle u kulturne usluge. Kulturu treba također shvatiti kao e, smislen e, potrošački, ponudu za naše građane. Sada se postavlja pitanje kako se može, kako se može zaštititi autor, e, pisac, redatelj i tako dalje. Dakle, oni koji su zaslužni za izradu tog sadržaja na sceni. Ne smijemo se zavaravati. Prije je to bilo puno jednostavnije. Imali smo fragmentirana tržišta, imali smo, na primjer, izdavanje knjiga na vlastnom tržištu bez ovog digitalnog svijeta. I stoga, sada kada su u mojoj glavnoj upravi Connect povezani svi ovi sadržaji, želim u idućih šest mjeseci izraditi prijedlog za novu za novu interpretaciju autorskog prava koji će održati jednu ravnotežu, dakle ravnotežu za građana da smije koristiti kulturne sadržaje, da im može lako pristupiti, da ih može platiti, da ne postoji nikakva, nikakva socijalna selekcija, da se netki, neko to može priuštiti, a neki ne. I stoga mislim da je pred nama vrlo zanimljiva zadaća i ja sam i tekako spreman u idućih nekoliko tjedana odgovoriti na vaša pitanja u okviru odbora za kulturu. Hvala gospodine povjereniče.